Good afternoon, Dobar dan, dragi kolege. Pozdrav svima. Dobrodošlica našim gostima. Otvaram sastanak odbora za regionalni razvoj. Dobili ste nacrt dnevnog reda. Možemo li ga usvojiti? Ima li kakvih prijedloga koji bi se odnosili na dnevni red? Nema. Onda smatram da smo ga usvojili. Sljedeća točka na dnevnom redu je e, prihvaćanje nacrta zapisnika sastanka održanog 3.12. prošle godine. Predlažem da kao i obično ako nema nikakvih prigovora da se zapisnik usvoji. Dobili ste ga inače među svojim dokumentima. U redu, onda se on, taj zapisnik usvaja. Sljedeća točka dnevnog e, reda su kratke najave predsjedavajućeg. E, nova parlamentarna godina već je započela za naš odbor. Održat ćemo prijem za sve članove, zamjenike, političke savjetnike i e, goste komisije i latvijskog predsjednika prijam će se održati večeras u 18.30 eh, izvan ove dvorane, ispred ove dvorane. Tako da ćete vrlo lako pronaći mjesto za prijem. Dakle, to je bilo moje kratko priopćenje. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda koja predstavlja konkretne aktivnosti. Imamo prvi puta prigodu ugostiti našu bivšu eh, kolegicu, gospođu Krecu ona je sada povjerenica zadužena za regionalnu politiku. Ona je došla radi razmjene mišljenja. Htjeli bismo se usredotočiti u okviru kohezijske politike na dva pitanja. Zaključivanje programa e, predviđenih za razdoblje 2007. 2013. godine i od njihovo očekivani e, učinak e, te posljedice vezane uz ne dodijeljena sredstva. As well as the start of their implementation. Already we can see some of the već možemo prepoznati neke ključne izazove s kojima se moramo pozabaviti u narednih nekoliko godina. Naročito kada je riječ o urbanoj dimenziji regionalne politike i također o pristupu orijentiranom ka rezultatima, o makroregionalnim strategijama i također strategijom Europa 2020. i srednjoročnom revizijom e, financijskog okvira i među odnosima između budućeg Europskog fonda za strateška ulaganja i sadašnjih europskih strukturnih fondova. Dakle, imamo mnoge teme za razgovor sa povjerenicom u budućnosti. Predlažem da se pridržavamo uobičajenog načina za ovakvu razmjenu mišljenja. Prvo ću pozvati povjerenicu da iznese svoje uvodno izlaganje, a nakon toga ću dati riječ zastupnicima i njihovim pitanjima. Počet ćemo sa koordinatorima. Ako se slažete sa takvim postupkom, onda možemo nastaviti. Povjerenice, imate riječ. E, Hvala, gospođo predsjednice, uvaženi članovi, dragi e, prijatelji. Prije svega bih vam htjela zahvaliti što ste me pozvali da se vratim u odbor za regionalni razvoj. Prvi puta od saslušanja koje se održalo u rujnu prošle godine. Kao što znate, uvijek mi je veliko zadovoljstvo vratiti se ovdje, jer mislim da zapravo zajednički radimo na ovoj politici i e, možemo biti uspješni jedino ako radimo zajedno. Na početku bih vam htjela zaželjeti svima uspješnu i sretnu novu godinu, vama i vašim obiteljima. E, četiri mjeseca su prošla od saslušanja. Za mene su ta četiri mjeseca bila vrlo kratko razdoblje. Naravno, uvijek sam na vašoj strani i e, znam da ste započeli raditi na nizu izvješća na vlastitu inicijativu koji se koja se odnose na važna pitanja vezana uz e, našu politiku. Veselim se korisnim raspravama vezana ne uz e, iste. I sada bih vam htjela predstaviti prve rezultate našeg djelovanja u tri glavna područja usvajanje novih operativnih programa, provedba programa za razdoblje 2007. do 2013. godine, te doprinos kohezijske politike planu investicija. Radi se naravno o paketu predsjednika Junkera. Kad je riječ o usvajanju operativnih e, programa za novo prog, e, e, razdoblje programiranja, Sjećam se da ste bili jako zabrinuti da ste to izrazili u svojoj rezoluciji eh, prošlog, dakle u studenom mjesecu prošle eh, godine. I u to vrijeme govorili ste o riziku od o, odgode u usvajanju programa i samim time se može ugroziti mogućnost na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini da se upotribe sredstva u vrijeme krize ja sam vas razumjela i naravno naša politika u tom kontekstu je jedan od rijetkih e, izvora e, nade, naravno sa sredstvima koja su potrebna za investicije. Naravno, ljudi koji su izgubili radna mjesta ne mogu više e, čekati. Stoga bih vam htjela iznijeti prve rezultate koje smo do sada ostvarili. Do kraja prošle godine usvojili smo 158 e, programa regionalne politike. E, naravno, uključena su tu tri fonda, ERDF, ESF i Kohezijski fond. Isto tako, ubrzo su uslijedili, uslijedila e, no, novih 40 programa u e, kontekstu postupka prebacivanja. I sve u svemu to predstavlja 75% svih programa u okviru cilja ulaganja za razvoj i e, za rast i radna mjesta. Ali postoji još nešto što je jako, još više upečatljivo. U prvih 12 mjeseci 63% programa tog cilja već je bilo usvojeno, a e, 2007. godine taj postotak je bio samo 15% na početku programskog e, razdoblja. E, mislim da e, te brojke govore same za sebe. Naravno, znamo da smo mogli usvojiti i više programa i države članice vrše pritisak u tom smislu, ali kao što znate, e, ja sam preuzela obvezu da neću dovesti u pitanje e, kvalitetu, dakle nećemo stvari požurivati u tom smislu. E, te operativne programe koje svemu predstavljaju okvir, okvir za naše djelovanje u idućih deset godina, tako da paživo trebamo e, proanalizirati sve programe. Svi mi znamo, dakle ja znam da ljudi na terenu trebaju ta sredstva, ali mislimo da nije, nije svejedno na koji način će ih dobiti. To je dokaz da ova politika nije stvar milosrđa, e, radi se o jednoj punoj potpunoj politici e, koja nudi određene stvari ili da e, traži odgovornost. Komisija će e, nastaviti u idućim mjesecima, držati se svojih obveza i odgovornosti i imati za cilj usvajanje najboljih mogućih programa. To podrazumijeva i pokretanje niza novih postupaka, uključujući i E, prebudžetiranje iznosa koji nisu bili preuzeti 2014. godine, a što e, uključuje i reviziju višegodišnjeg e, financijskog okvira te usvajanje izmjena nacrta proračuna za ovu godinu. To znači da će komisija početkom veljače usvojiti prijedlog revizije VFO-a. To će uključivati razgovore s parlamentom i latvijskim predsjedništvom. Na kraju i, na kraju e, priče imat ćemo e, kvalitetnu e, reviziju i ostali programi moći će stupiti na snagu. Ako se svi budemo držali rasporeda, sigurno hoćemo, do svibnja bi svi programi trebali biti usvojeni, dakle za tri mjeseca i to je realistično. Kad je riječ o provedbi programa za razvoj 2007-2013 godine, postignuti napredak je dosta ohrabrujući. Kad je riječ o korištenju E, sredstava postotak je narastao od 59% što je bila e, to su bila dodijeljena sredstva na kraju 2013. godine na 75% na kraju 2014. godine u posljednjeg dva e, tjedna godine podneseno je zahtjeva za plaćanje u iznosu od 14 milijardi eura i kao povjerenica za regionalni regionalnu politiku, već sam počela komunicirati e, sa državama članicama koje imaju nisku stopu provedbe, pa smo osnovali jednu, jednu posebnu radnu skupinu kako bi pomogla tim državama članicama u pronalaženju rješenja. E, taj zada, njihov zadatak neće biti e, lagan i mi naravno trebamo se suo, susresti s partnerima i u, nadležnim tijelima kako bismo postigli da e, korisnici na terenu dobiju ta sredstva. Kao što znate, e, i upravljanje i odgovornost su zajednički i neovisno o našim naporima i pomoći e, sve će to završiti uspjehom samo ako sve strane daju sve od sebe. dakle, partnerstvo ni, ne predstavlja praznu retoriku, već je ključno za uspjeh naše politike. E, sigurna sam da mogu računati e, da ćete i vi tu poruku prenijeti u svojim zemljama. Kad je riječ o e, doprinosu kohezijske politike Junkerovom planu, kao što znate, komisija je e, nedavno predložila zakonodavni prijedlog koji se odnosi na Europski fond za strateška ulaganja u okviru postupka suodlučivanja. To je krucijalni korak da se osigura uspjeh e, investicijskog plana, ali to je samo jedan stup toga plana. Kohezijska politika je također i izrazito važan stupanj, stup tog plana i e, novi politički okvir, politike osigurat će raspon, e, odnosno lepezu novih alata kako bi e, se riješili predstojeći izazovi. Komisija bi htjela potaknuti sve partnere, države članice regije i lokalna, lokalne vlasti da, na da maksimalno iskoriste financijske instrumente. Ono što je za njih karakteristično je da imaju multiplicirajući učinak i to je nešto što je potrebno svim javnim vlastima s obzirom da su javna sredstva ograničena e, drugim riječima e, kad koristimo financijske instrumente povećavamo povrat svakog uloženog eura e, dakle radi se i o kreditima i o kapitalu i o jamstvima doista je velik izbor i e, u novom razdoblju ti instrumenti mogu poduprijeti projekte u okviru svih tematskih ciljeva potpore malim i srednjim poduzećima, energetske učinkovitosti, promet i tako dalje. E, znam da na prvi pogled instrumenti djeluju previše sofisticirano za neke regionalne vlasti, ali trebamo međusobno razgovarati jer zapravo je dosta čudno da u sličnim zemljama E, ti instrumenti rade, a opet u nekim drugim zemljama koje jesu slične ti instrumenti ne, funkcionir, ne funkcioniraju. Tako da trebamo dijeliti najbolje prakse kako bi se maksimalno iskoristili ti financijski instrumenti. Zato što je to velik izvor e, multipliciranja učinka naših sredstava. Mislim da e, ti instrumenti doista mogu napraviti pomak na terenu i sada kada vidim e, kako različite države članice e, funkcioniraju, mislim da je od ključne važnosti da države članice nauče i počnu koristiti te financijske instrumente. I doista moramo pod, podržati e, sve vlasti i partnere koje žele razviti te svoje sposobnosti kako bi mogli upravljati tim instrumentima. Stoga e, se ispričam, ali u 16 sati morat ću reći, zato što ćemo e, pokrenuti mehanizam za tehničku pomoć i to upravo počinje u 16 sati. Pa ću morati otići. Prošli Isto tako bih htjela reći da je prošli tjedan komisija usvojila smjernice kako bi se postigla bolja ravnoteža između fiskalne e, e, e, odgovornosti i strukturnih reformi. U prošlosti je naglasak bio stavljen na fiskalnu odgovornost i naravno fiskalna odgovornost i strukturne reforme su potrebne, ali nisu dostatne za pokretanje rasta i otvaranje radnih mjesta, pa su potrebna ulaganja i to hitno. E, države članice i regije u tom smislu trebaju našu potporu. Te smjernice i dakle u okviru tih smjernica e, Eh, određeni nacionalni doprinosi neće biti uključeni u izračun eh, deficita u okviru postupka prekomjernog deficita. Dakle, zemlje, osim toga zemlje sa prekomjernim deficitom, eh, komisija će im moći produžiti rok za korekciju. Dakle, uvjeti su ovdje i mislim da ćemo na taj način e, dati značajan doprinos uspjehu plana ulaganja. I sada dolazim na do kraja, ali bih ipak htjela spomenuti nešto što, što je jako, jako važno za našu politiku, a to su zakašnjela plaćanja, odnosno nenaplaćena potraživanja. 19 milijardi eura neplaćenih računa e, su ostala na kraju prošle godine za programe regionalnog razvoja i to je nešto što treba uzeti jako ozbiljno. Hvala vam na kontinuiranoj podršci u teškim pregovorima oko europskog proračuna. Zahvaljujući vama uspjeli smo e, zaustaviti taj efekt um, snježne kugle i uspjeli smo i, i zadovoljni smo što e, su tri institucije se dogovorile oko plana plaćanja od 2015. do 2012. E, godine jer to treba biti prioritet svih strana. E, dragi prijatelji, već neko vrijeme držim ovo izlaganje i veselim se što ću e, imati priliku vraćati se u parlament redovito i to dolaziti i u e, ovaj odbor, a isto tako bih rado došla tijekom događanja koje se zove Otvoreni dani. To je važan tjedan u listopadu. Dakle, ta će se održati to važno događanje Otvoreni dani i to će biti također prilika za razgovor. Dakle, suočavamo se s nizom važnih e, izazova, veselim se dijalogu o tome s vama i e, dijalogu o različitim drugim temama. Hvala vam na slušanju i e, slobodno mi postavljate pitanja. Hvala gospođo povjerenice, već ste to spomenuli, ali htjela bih sve članove odbore, odbora podsjetiti da nažalost povjerenica danas kasnije ima druge obveze, mora sudjelovati na vrlo važnoj konferenciji, tako da imamo još samo 40 i, imamo 45 minuta za razgovor e, s njom i sada molim koordinatore da postave prva pitanja. Gospodin Taura, izvolite. Želim zahvaliti povjerenici na tome što nam se pridružila danas i na vrlo glatkom početku njezinog mandata. Ja ću postaviti dva kratka pitanja kako bih dao priliku kolegama da također uzmu riječ. Prvo, pitanje odnosi se na zaostatak u plaćanjima. Vjerujemo da ćete tu nešto poduzeti, ali kako je stanje stvari? Koje su zemlje pogođene ovim problemom i na koji način se upravlja ovakvim zaostatkom u plaćanjima, jer to jest problem, jer ako su programi privedeni kraju, a nema isplate, onda to otežava situaciju. Dakle, ponavljam, možemo li za dva tjedna dobiti pregled cjelokupne situacije sada i također podijeljenu situaciju po zemljama. U nekim zemljama dosta se sredstava ulaže u te programe, a u nekim zemljama manje. Dakle, htjeli bismo imati pregled situacije u našem odboru. I drugo pitanje odnosi se na makroregije. Istina je da je to jedno od težišta naše politike, no želim jasno reći da ne želimo imati Europu koja je podijeljena na svakojake makroregije. Naravno da postoje razne prilike za prekograničnu suradnju, a za to imamo i razne prekogranične instrumente i ne želimo podržati uspostavljanje prekobrojnih makroregija i htjeli bismo od vas čuti jasnu izjavu o tome. Povjerenica bi možda htjela odgovoriti odmah, jer možda ima i podatke za gospodina Niselroja. Želite li odgovoriti sada? Da, mogu sada odgovoriti. Ili da nastavimo sa krugom pitanja od koordinatora. Hvala. Hvala lijepa. Imam dva kratka pitanja. Drago mi je što je u međuvremenu odobreno toliko operativnih programa. No, u nekim zemljama ima vrlo malo ili uopće nikakvih operativnih programa i zanima me kakva je situacija tamo. Zatim, drugo pitanje. Kako će u budućnosti se primijeniti tumačenje fleksibilnosti u okviru pakta o stabilnosti i kohezijske politike. Lambert i ja smo ispred parlamenta pozabavili se općom okvirnom uredbom i također smo radili na uvođenju takozvanog zlatnog pravila prema kojemu fleksibilnost sada tumači komisija. Međutim, meni to još nije jasno kako će to funkcionirati. Drago mi je da sve dobro funkcionira i nedavno smo i razgovarali o tome, no zanima me u praksi kako će to izgledati. U ime ECR-a, gospođa Tomašić. Ili ne? Um, imate država članica koje su nove, nisu se još snašle ili da kažem da su vlade neaktivne u povlačenju novaca iz fondova mene zanima ne povlačenjem novaca ne čineći ništa te vlade ostaju onda i te države ostaju teret europskoj uniji. da li ima komisija nekakav način da prisili ili pogura te države te vlade da rade svoj posao i da li će to biti moguće preko economic governance? hvala lijepa. Hvala. U ime Aldea, gospodin Merkenborg. Ja, eh, Hvala. Ja ću biti vrlo kratak. Želim eh, kao prvo pozdraviti gospođu povjerenicu i nadam se da ćemo je češće viđati u sljedećim mjesecima pa i godinama. Imam nekoliko pitanja. Operativni programi su počeli sa određenim zakašnjenjem od otprilike godinu dana, rekao bih. Kako mislite riješiti probleme poput e, sposobnosti apsorpcije fondova kako bismo mogli uskladiti sve zemlje? I drugo pitanje, ako sagledamo prošlost ovoga procesa. Znamo da ste vi na ovom mjestu tek kratko, ali sigurno ste izvukli pouke iz prošlosti i također da ste naučili mnogo od službi komisije. Koja je najvažnija pouka koju moramo naučiti kako bismo izbjegli takva kašnjenja u budućnosti, odnosno kada se pripremaju budući programi kako ne bi došlo do ponavljanja uvijek iste priče, do daljnjih kašnjenja recimo i u budućnosti. Kleine vraag, hoe gaat u voorkomen dat in de lidstaten... Mislite li da ćete moći izbjeći to, a i s obzirom na činjenicu da u nekim zemljama članicama već postoje naznake takvog razvoja situacije? I osim toga, ne bismo li trebali provjeravati način na koji se troše sredstva Europske unije iz europskih fondova? Vrlo često treba odraditi čitav administrativan posao koji je vrlo opsežan i također predstavlja veliko opterećenje. Mala i srednja poduzeća se te ne mogu priuštiti, ne mogu imati sustav kontrola koja se nadovezuje isključivo na birokraciju. I zatim Urban Agenda. Dakle, zanima me koji su, koje su političke obveze kako bi se ojačala urbana dimenzija u našoj politici. Hvala. Hvala gospodine Marže. merci. Hvala gospođo predsjedavajući, gospođo povjerenice, hvala što ste došli na naš sastanak. Imam niz pitanja koje bih vam htio postaviti vezano uz kalendar. E, I doista vam čestitam e, na naporima koje je uložila Europska komisija kako bi usvojila većinu programa do kraja prošle godine. Prema brojkama komisije, E, bilo je otprilike projekata u vrijednosti od 210 milijardi eura koje je trebala usvojiti. I dobro je da se e, izbjegnu negativna iznenađenja u e, izmjenama VFO-a. Ono što bi možda bilo zanimljivo za naš odbor da se nešto kaže o različitim e, modalitetima investicija koje su ostvarile različite regije u okviru svojih programa i pritom mislim na programe u okviru razdoblja 2015. E, do 2020. godine. Moje pitanje se odnosi na Junkerov plan. Kao što znate, e, privatni investitori nisu spremni na E, velike rizike i usredotočeni su na velike projekte i regije, a postoje ogromne potrebe u manje razvijenim regijama Europe. Moje pitanje je što komisija može napraviti da bi ta ulaganja usmjerila u područja koja se suočavaju s poteškoćama i pogotovo prema mladima mislim da i e, garancija za mlade tu može dati svoj e, doprinos. Dakle, potrebno je usmjeriti ulaganja u e, takve regije s obzirom da su sada potrebna velika ulaganja. Svi pratimo što se događa u Europi i mislimo da putem kohezijske politike možemo dati doprinos kako bi mladi iz tih regija u problemima ne bi bili u riziku da se pridruže sektaškim pokretima. I što je komisija predvidjela napraviti kako bi aktivirala sredstva za bolje korištenje europskih fondova. Gospođo Jovana, imate li nešto za reći? Da, želim također pozdraviti gospođu povjerenicu i poželjeti ju dobrodošlicu u naš odbor i želim je zahvaliti na svim podacima koje je podijelila s nama. Imam jedno konkretno pitanje koje se odnosi na plan ulaganja, odnosno na kohezijsku politiku i usklađivanje iste sa planom ulaganja. Kako namjeravate spriječiti da dođe do divergencije između tih dvaju politika, odnosno paralelnog razvoja nove ulagačke politike koja s druge strane nema nikakve veze sa kohezijskom e, politikom i koja nije obvezna pridržavati se istih pravila kao kohezijska politika. Recimo mi smo se u odboru bavili regionalnom politikom koja je povezana sa strukturnim fondovima i poštivanjem ciljeva iz programa Europa 2020. godine. Na temelju toga smo razradili organizacijska načela poput e, sudjelovanja e, civilnog društva i lokalnih dionika. I također radili smo na cilju teritorijalne kohezije koji je također važan. U novom planu ulaganja predviđa se jedan dodatni fond i tu se ta pravila više ne primjenjuju. Mene zanima, ne mislite li da postoji opasnost da se razviju dvije paralelne ulagačke politike, jedna sa strukturnim fondovima za pod navodnicima siromašnije zemlje, a ovaj drugi fond za bogatije zemlje, tako da umjesto teritorijalne kohezije imamo različiti razvoj teritorija. Hvala. Gospođa Damato, izvolite. Dobar večer. Hvala vam što ste došli i budući da ste već bila zastupnica, znate koliko je bitno održavati stalan kontakt s nama. Ja vam moram postaviti pitanje koje se odnose na još neusvojene operativne programe za Italiju ne zato što želim skrenuti vašu pozornost na ovu zemlju koja je upravo završila šestomjesečno predsjedanje, nego želim skrenuti vašu pozornost na to jer je to važno za čitavu Europu, odnosno zemlje članice i regije i komisija međusobno si prebacuju odgovornost za to. I to se ne tiče samo iz Italije, ali budući da ja dolazim sa juga Italije iz regije koja želi iskoristiti e, europska sredstva kako bi se oporavila, onda ću postaviti to pitanje. I drugo pitanje, zanima me Što mislite o prijedlogu koji se koji se dao za birokratsku pomoć zemljama i regijama kako bi se bile sposobnije koristiti se sredstvima Europske unije. Hvala. Hvala. Evo, to su pitanja naših koordinatora, naših klubova zastupnika. Molit ću vas sada da odgovorite na ta pitanja, ako naravno možete odgovoriti na sva pitanja. Hvala na svim pitanjima. Prvo ću odgovoriti na pitanje o kašenju s plaćanjima. U studenome, kao što sam rekla, je donesena rezolucija o tome i naglasili ste važnost brzine rješavanja tog problema. Kao što sam rekla u svojem uvodnom izlaganju, mislim da trebamo učiniti sve što je u našoj moći, ali osim toga sam upravo imala sastanak sa povjerenicom Georgijevom i također sa upraviteljima Budget i Regio kako bismo iznašli način za rješavanje ovog problema, no kao što sam rekla, uspjeli smo zahvaljujući vama, Europskom parlamentu, zaustaviti ovaj učinak lavine Znači imamo 19 milijardi zaostataka koji je bili, bio ista brojka u studenama i sada ta vrijedi za sjećanj. Povjerenici su razmotrili neke scenarije za ožujak 2015. godine kada ćemo imati cjelokupnu sliku o neplaćenim računima e, za 2014. godinu za sva glavna politička područja jer se to ne tiče isključivo regionalne politike, no Mislim da će sve institucije 2015. godine trebati nastojati smanjiti razinu neplaćenih e, računa s obzirom na provedbu programa za sljedeće programsko e, za prethodno programsko razdoblje. To je važno pitanje i uvjeravam vas da ćemo poraditi na tome. Sada ne znam točno kako je stanje po raznim zemljama, no uvjeravam vas da će i glavna uprava regio i moja služba dostaviti vam te podatke. Možemo li to dobiti u sljedeća dva tjedna kako bismo mogli sagledati situaciju? To bi bilo vrlo korisno. Hvala. Kada je riječ o drugom pitanju o makroregionalnoj strategiji, moje mišljenje je malo drugačije od vaših i razlikuje se također i drugih e, kolega u komisiji, zato jer sam ja zagovornica makroregionalne strategije. Upravo sam pokrenula Jadransku i Jonsku makroregiju i smatram da je naša dužnost u to uključiti i treće zemlje. No, nažalost, budući da je bila riječ o političkoj odluci, da se ne pristupa proširenju u sljedećim e, godinama, u sljedećih pet godina, mislim da je naša obveza razraditi okvire za uključivanje trećih zemalja. Mislim da su to važna sredstva. I ako smijem prijeći na rumunski. Um, uh, um, Uvjerena sam Uvjerena sam da države koje nisu članice Europske unije koriste makroregionalnu strategiju kako bi mogle razminjivati najbolje prakse. Na primjer, e, postoji e, Jadransko-jonska inicijativa gdje sudjeluju udjeluju e, četiri države, uključujući i Italiju i Grčku, i e, isto tako sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom dijele najbolje prakse. Ali mislim da je potrebno pronaći rješenja kako bi e, na neki način povezali države članice i države koje nisu članice. Mislim da onda možemo doći do nekog rješenja. Postoji i Baltička makroregija, e, kao što postoji i strategija za Podunavlje i već sam spomenula e, Jadransko-Jonsku makroregiju. I prema uputama vijeća potrebno je pokrenuti i alpsku strategiju. Uvjerena sam da države članice na, tako mogu doći do rješenja. Jer e, kad govorimo o rješenjima, ne radi se samo o novcima, jer kao što znate e, velik dio sredstava e, nije se mogao iskoristiti jer nije bilo dovoljno administrativnih kapaciteta ili su postojali drugi razlozi. Dakle, jako je važno pronaći rješenja za sve te zemlje. I sada prelazim na engleski. Da odgovorim na sljedeće pitanje. Naravno da imamo zemlje članice koje ne provode toliko programa i kao što znate makroregionalna strategija je jedan od instrumenta koji tu pomaže, ali najvažniji instrument je radna skupina koju smo već osnovali krajem prosinca kako bismo pomogli tim zemljama članicama. Imamo osam zemalja članica sa manje od 60% apsorpcije sredstava i mi smo rekli da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo tim zemljama članicama, ali sada je važno uložiti zajedničke napore s obje strane, jer se ne smijemo odreći naših kriterija niti našeg zakonodavstva. Ponekad je teško povjerovati da će se u godinu dana, u 11 mjeseci uspjeti ostvariti ono što se nije moglo ostvariti u 7 godina. Ali možete računati na mene da ćemo učiniti sve što možemo. Već smo započeli sa posjetama stručnjaka iz naše glavne uprave koji su otišli u Slovačku, u Mađarsku i tako dalje, tako da će te zemlje primiti pomoć od glavne uprave i naši stručnjaci će razraditi akcijski plan za svaku pojedinu zemlju članicu i omogućiti im, im da koriste tehničku pomoć za pojačanje osoblja koje radi na tim programima kako bi se moglo učiniti sve što je moguće za te zemlje članice. No, želim vas uvjeriti da ostatak u plaćanjima za kohezijsku politiku nije ni u kojem slučaju negativno utjecao na pokretanje novih programa. Dakle, djelujemo na dva područja s jedne strane nastojimo okončati prethodno programsko razdoblje i omogućiti gladak početak sljedećeg programskog razdoblja i izdvojili smo taj problem sa neplaćenim računima kako on ne bi negativno utjecao na provedbu programa u sljedećem programskom razdoblju. Kada je riječ o fleksibilnosti, kao što znate, na posljednjem kolegiju usvojili smo takozvanu pametniju primjenu pakta o stabilnosti i rastu, što je komisija najavila prošlog tjedna i to u okviru postojećih uredi, no mislim da je važno da ove smjernice priznaju važnost kohezijske politike time što pridaju poseban status nacionalnom sufinanciranju kohezijskih programa u okviru pakta o stabilnosti i rastu. Kao što sam rekla, neke zemlje članice će biti izuzete iz izračuna proračunskog deficita, što smatram da je doista važno. Ova klauzula o ulaganju se pretvara u stalni instrument za zemlje članice. Bilo je još jedno pitanje o novim zemljama članicama koje je bilo dosta teško Mm, ne smatram da su zemlje članice opterećene i da one predstavljaju teret Europskoj uniji. Neke su počele sa provedbom dosta kasno i to je zapravo bio slučaj većine zemalja članicama, članica. Dakle, dosta njih je krenulo kasno u provedbu. Ja ne bih bila toliko stroga u ocjeni no, kao što sam rekla, osnovali smo radnu skupinu za one zemlje članice koje kasne s provedbom. I mislimo da će njihovi napori biti e, korisni za sve te države članice. E, također bih htjela reći da smo poslali timovi, timove iz naše glavne uprave u sve te države članice gdje e, se provedba nalazi ispod 60% kako bi iznašli rješenja za e, porast stope povlačenja sredstava. I kao što ste rekli, ako se trebamo usporediti sa proteklim razdobljem od 2007. do 2013. godine, mislim da smo već uspjeli Um, postići napredak jer 63% je trenutni apsorpcijski stopa apsorpcije, odnosno povlačenja, a prošle godine je taj e, postotak iznosio 15%, dakle za sve operativne programe. Toliko o pitanju koje se odnosi e, na nove države članice. Nadalje, kad je riječ o pitanju e, kluba ALDE, kako izvući pouke i kako funkcionirati u budućnosti kako bismo izbjegli situacije koje dovode do zabrinutosti. Kad je riječ o kontroli, možete biti sigurni da će biti organizirane revizije koje će organizirati komisija i to u svakoj državi članici. Osim toga, većina nepravilnosti koje e, su uočene one zapravo su se mogle izbjeći da su države članice reagirale brže. U svakom slučaju postoji, postoji niz načina na koje se može provesti kontrola e, nad e, potrošenim novcem, te da se provjeri da li se, su se svi držali pravila. Postoji isto tako i politički aspekt. E, postavlja se pitanje da li određeni projekt udovoljava uvjetima koje, koji su zacrtani E, zakonom i da li odgovara e, kontekstu krize i poteškoće u kojima se nalazimo. E, dakle, postoje projekti golf terena, frizerskih salona i sličnih projekata. Recimo u Francuskoj se vodi rasprava o jednom projektu izgradnje golf terena u okviru ovog programskog razdoblja i do sada to nije bila moja odgovornost, ali od sada će biti moja odgovornost da se pobrinem da ulažemo u projekte koji će dovesti do, do rasta. Europski sud nam je preporučio da više ne ulažemo u izgradnju zračnih, lokalnih zračnih luka, jer primjerice u Poljskoj postoji, e, e, e, postoji projekt gdje su uložene milijardi da bi e, kroz te zračne ruke prolazilo desetak tisuća putnika tjedno. Ono što želim reći je da ne znamo u ovom trenutku što države članice žele staviti e, u rubriku inovacije i istraživanja. Ali nećemo više prihvaćati ono što smo prije zvali sumnjivim investicijama. Eh, određeni eh, privatni investitori se mogu baviti takvim projektima, ali se to neće financirati europskim javnim novcem. Kao što sam rekla u svojoj prezentaciji, mi, mi ćemo tražiti od država članica da ulože potrebne napore kako bi eh, proveli kvalitetne projekte u ovom sljedećem programskom razdoblju. želimo projekte koji će postići određeni konkretni pomak. I postoji isto tako određena politika e, koja omogućuje državama članicama da postignu cilj koji se odnosi na e, otvaranje radnih mjesta i rast u razdoblju 2014. 2015. godine. Kad je riječ o operativnim programima, kao što sam malo prije rekla, i mi želimo čuti od država članica koja su to ulaganja zamislili u tom razdoblju od 2014. do 2020. godine. Želimo saznati detaljne informacije i mi ćemo e, obavijestiti i vas, vaš odbor i cijeli parlament o tome. Sva ta ulaganja moraju biti e, dio 11 tematskih ciljeva koji, koje ste vi zajedno s vijeća zajedno s vijećem usvojili i pretvorili u zakonodavni akt. Kad je reč o e, rubrici inovacije i istraživanja, tu moraju biti projekti koji se odnose isključivo na tu temu, na taj tematski cilj. Nažalost, kad je reč o regionalnoj politici, e, postoji i taj strukturni aspekt, ali naravno moramo uskladiti e, svoje napore s povjerenikom za socijalna pitanja kako bismo imali zajedničke projekte namijenjene mladima. Nadalje, kad je riječ o e, regijama u poteškoćama, za dva tjedna e, ću sudjelovati na konferenciji e, o perifernim, ultraperifernim e, regijama i razgovarat ćemo upravo o njihovim problemima. To su regije koje se ne smije zaboraviti. I potreban je konkretan akcijski plan koji je usmjeren upravo na takve regije. Sada ću se vratiti na plan ula, Junkerov plan ulaganja. Zapravo ne postoji neki e, konkretni mehanizam za korištenje strukturnih fondova. Treba će i proanalizirati svaki pojedini projekt kako bismo vidjeli može li se E, mogu li se fondovi iskoristiti za njegovu provedbu. U svakom slučaju, taj fond za strateška ulaganja će na neki način dopuniti e, naše fondove za regionalnu politiku. I to u svakom slučaju nešto što je za nas jako važno. Bilo je još jedno pitanje koje se nadovezuje na vaše od gospođe Vanna o zemljopisnim kvotama nije predviđeno u sadašnjem zakonskom okviru i niti u Junkerovom planu. No, Europski parlament je raspravljao o tome kako bi to moglo izgledati. I mislim da moramo biti jako pažljivi kako ta ulaganja, kao što ste rekli, ne pojačaju još više nejednakosti koje već posloje, postoje. I u tom smislu osobno mislim da nam je potrebna rasprava kako bismo vidjeli jesu nam doista potrebne te zemljopisne kvote za ta ulaganja. U ovom trenutku, kao što znate, postoji e, to pravilo tko prvi njemu djevojka, no mislimo da to pravilo nije uvijek korisno za najsiroma, najmanje razvijene regije. Postoji zakonodavstvo koje će se usvojiti nakon rasprave u Europskom parlamentu. Komisija želi da to zakonodavstvo koje se odnosi e, na Junckerov plan bude spremno najkasnije do lipnja kako bi e, provedba mogla početi tijekom ljeta. U svakom slučaju, kao što ste vidjeli, postoji, postojat će jedan jedinstveni centar e, koji će e, zaprimati e, zahtjeve, pružati tehničku pomoć državama članicama kako bi države članice točno znale kako poslati prave, konkretne, solidne projekte za financiranje iz Fonda za strateška ulaganja. Kad je riječ o, o Italiji, i o trima problematičnim regijama, Kalabriji, Siciliji i Kampaniji, mi želimo pripremiti, organizirati jednu konferenciju, a radi se o tri posljednje regije koje su dakle posljednje poslale e, projekte za operativne programe. Sad se postavlja pitanje zašto je bilo toliko kašnjenja. Zato što je, su postale blokade na razini regionalne vlasti, ali i na nacionalnoj razini. Ako sam dobro shvatila, u razdoblju od 2007. do 2013. godine sufinanciranje na na nacionalnoj razini je iznosilo 50% za te projekte, ali budući da sam program nije bio na dovoljnoj razini, e, došlo je do smanjenja te stope sufinanciranja na 25% i taj nedostatak koordinacije između nacionalne i regionalne razine doveo do kašnjenja. Ono što mi želimo je pronaći rješenje za, tu, za te regije. Jer kao što sam e, rekla tijekom saslušanja, uvjerena sam da mi, Europa, Europska unija, da smo u posljednjim godinama uložili ogromne napore. Milijarde eura su bile e, dane regijama na jugu Italije, ali on, one nisu dovele do ekonomskog rasta, do otvaranja radnih mjesta. Nadamo se da će ta radna skupina proanalizirati tu specifičnu situaciju te regije koja se zove Mezzogiorno. A kad je riječ o isto, dakle, a kada se e, kada se ulože napori, to pokazuje istočna Europa, postižu se rezultate. E, kao što smo vidjeli na istoku Europe, unatoč e, povijesnim poteškoćama i tako dalje, uz pomoć tehničke pomoći i druge pomoći, pomoći dolazi do rezultata. Potrebno, potrebne su detaljnije, dublje analize kako bismo vidjeli što se zapravo ovdje događa. Nadam se da sam odgovorila na sva pitanja, barem sam pokušala. Svakako ste to učinili, ali prije sljedećeg kruga pitanja e, gospodin ser potpredsjednik parlamenta je ovdje i potpredsjednik Polček, našeg odbora, gospodin Branko Lopez, htjeli bi postaviti pitanja je li to u redu za klub socijalista? Da sada postavimo ta tri pitanja. i e, nakon toga mislim da će nam istjeći vrijeme koje imamo na raspolaganju. Gospodin Valgor, izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Poštovana povjerenice, e, dobar dan. Kao prvo, Želim vam izraziti zahvalnost zbog ovog izlaganja i zato što ste intelektualno bili stvarno iskreni. Vi ste se dotakli svih tema. Čak i ako su one bile u pojedinim slučajevima teške. Vi ste svakako zaslužili naše poštovanje ovim vašim izlaganjem, ali imam nekoliko pitanja sada. Imam jedno pitanje i jednu izjavu. Pitanje je zapravo sada suvišno jer gospodin Rojko, moj kolega, me preduhitrio. A, tiče se plaćanja koja su u zakašnjenju, vi ste već odgovorili. A sada želim dati jednu izjavu. Gospođo Kajto, ja smatram da sam zadovoljna onima što ste rekli u vezi sa događajem Open Days. Mislim da je važno da ovaj parlament i komisija odnosno odbor u kojem se sada nalazimo, e, opća uprava regio i komisija općenito, pokažu poštovanje prema odboru regija. 13. sastanak se već sada priprema. Ovi događaj će se um, događati od 15. do desetog uh, i tema će biti partneri za ulaganja i rast. Htio bih samo dodati sljedeće. Stvarno sam jako zadovoljan zato što ste vi danas prisutni ovdje na sastanku odbora. Mi ćemo se svakako zalagati u vezi sa ovako važnim događajima kao što je Open Days gdje bismo trebali imati čak tisuću sudionika. Zahvaljujem, gospodin Polček, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Hvala lijepa. Ja bih se htio obratiti povjerenici jednim pitanjem koje se tiče financijskih instrumenata koje komisija predložila u 12. mjesecu 2014. godine. Radi se o udvostručenju tih sredstava koje se sada predviđaju. Kako mislite da ćemo mi to onda u praksi primijeniti sve to u različitim operativnim programima koji su već odobreni dijelom? kako ćemo imati to udvostručavanje sredstava u raznim programima koji su već u tijeku. Nadam se da će povjerenica idući put moći posjetiti više vremena ovom odboru kako drugi kolege također mogu postaviti svoja pitanja. Zahvaljujem e, predsjedavajuća. Ja bih htio reći također da sam zahvalan što ste govorili o zakašnjelim plaćanjima, ali ta nenaplaćena potraživanja su zapravo nešto što ste vi dobili u nasljedstvo. Mi ne možemo sada biti toliko strogi očekivati da povjerenica u roku dva mjeseca riješi ono što nije riješeno tijekom proteklih godina. Molim vas, e, poštovani članovi kluba Pučana, da budete nešto umjereni, jer oni govore o tome kao da je neka, to neka novina, da je krivnja komisije. Drago mi je što je povjerenica govorila o toj važnoj temi i htio bih postaviti pitanje koje me jako brine. Kao što ste vi rekli, imamo neke poteškoće u državama koje trebaju ulaganja. Problemi dolaze zbog toga što e, sredstva za ulaganja nisu dobro primijenjena u određenom razdoblju. Bilo bi loše da te države izgube pristup kohetskim fondovima upravo zato što te države te fondove najviše trebaju, mislim na jug Europe. Htio bih da mi kažete sljedeće. E, kako vi, gospođo povjerenice, mislite dalje se zalagati kako bismo imali daljnji razvoj događaja u vezi sa tim sredstvima prije zaključenja razdoblja programiranja. Zahvaljujem. Poštovani kolege, imam još deset govornika koji su se javili za riječ. Nažalost, nemamo dovoljno vremena za sve. Molit ću vas da mi oprostite. Predlažem da sutra već započnemo s organiziranjem sljedeće razmjene mišljenja sa povjerenicom. Vidjet ćemo koje su njezine obaveze i organizirat ćemo, dogovorit ćemo se za sljedeći sastanak s njom. Imamo mnogo tema o kojima želimo porazgovarati s povjerenicom i vjerujem da će nam uskoro dati priliku i da će ponovno biti s nama. Izvolite sada ako želite možete odgovoriti na pitanja. Zahvaljujem. Hvala. Kad je riječ o otvorenim danima u listopadu, uvjerena sam da će se raditi o vrlo važnom događaju za regionalnu politiku. I e, zajedno s e, Europskim parlamentom i odborom regija i zajedno s odborom za regionalni razvoj organizirat ćemo uspješno događanje. Želimo ostvariti dobru komunikaciju. Radi se o važnom događaju. Želimo i naglasiti važnost regionalne politike, regionalnog razvoja za lokalno stanovništvo. Jako sam zadovoljna što vidim da novi članovi odbora za regionalni razvoj donose sa sobom i praktično iskustvo i dobro znaju što je potrebno u praksi napraviti. Ali kao što sam već rekla na sastancima koje sam već održala s odborom regija među ostalom, želim imati kontakt s onima koje predstavljaju e, lokalne, vlasti s nevladanim organizacijama na terenu i tako dalje. U Briselu će biti e, sastanak svih e, zajednica, regija u Europi. Dakle, to će biti jedan vrlo važan događaj i treba ćemo surađivati na njegovoj, suradnji, na njegovoj organizaciji. Kad je riječ o financijskom aspektu, U tom e, razdoblju o kojem dakle, ste govorili, došlo je zapravo do dupliciranja financijskog instrumenta u okviru operativnih programa. I započeli smo, e, pokrenuli smo zajedno sa Europskom investicijskom e, bankom, dakle želimo organizirati platformu i zapravo smo pozvali više od 400 predstavnika različitih upravljačkih tijela iz različitih dijelova Europe. Imali smo i predstavnika Europske investicijske banke kako bi se svi informirali o zadnjim novostima. Između 2007. i 2013. godine e, financijski instrument je bio e, dostupan samo za pomoć e, urbanom razvoju i razvoju malih i srednjih poduzeća. U sljedećem razdoblju 2014. do 2020. godine taj instrument će se moći koristiti za sve infrastrukturne projekte od otpadnih voda, obnovljive eh, izvore energije za javni prijevoz i tako dalje. Unatoč tome, države članice nisu u stanju uložiti napore kako bi pronašli primjere dobre prakse u drugim zemljama Prema analizi koju smo proveli, e, Španjolska, Malta i Španjolska koriste taj e, instrument i jedan uloženi euro javnog novca generirao je 3 do 4 eura eura. Dakle, to je krajnji cilj tog financijskog instrumenta, a to je multiplikacijski učinak e, na realno gospodarstvo. Jasper, Jessica, Jeremy i tako dalje to znaju. Dakle, neke zemlje ne koriste taj instrument na ozbiljan način, ne koriste ga, ne profitiraju iz njega. Ne radi se o nekoj fantaziji, on je stvaran i neke statistike pokazuju da postoji veći potencijal Eh, za korištenje tog instrumenta. Sada se vraćam na neplaćene račune. Kao što ste rekli, to je nasljeđeno. Međutim, taj problem treba riješiti i napravit ćemo sve što je u našoj moći da bismo ga riješili. No kao što sam rekla tijekom saslušanja, na kraju krajeva to je nešto što je vezano uz proračunsku politiku Europske unije. To nije u nadležnosti mene kao povjerenice za e, regionalni razvoj. Već sam razgovarala s povjerenicom gospođom Georgijevom. Razgovarali smo o o tome kako riješiti taj problem. I mislim da odbor za proračun Europskog parlamenta tu može intervenirati kako bi se lakše pronašlo rješenje. To je problem koji trebam ju zajedno riješiti glavna uprava za regionalni razvoj, glavna uprava za proračun. Kad je riječ o Junkerovom planu, kao i vi, i mene bi i ja bih htjela da e, ta ulaganja idu više prema manje razvijenim zemljama U e, lipnju će se usvojiti završni zakonodavni akt koji će definirati e, način raspodjele sredstava fonda. 315 milijardi eura bit će na raspolaganju, ali će tu i dodatna sredstva uz ono što je namijenjeno infrastrukturnim projektima. Europski parlament će imati e, vrlo važnu ulogu u raspravi o istome. Zahvaljujem povjerenice. To je bilo sve za danas vezano uz našu razmjenu mišljenja s vama. Zahvaljujem vam na informacijama koje ste nam dali. Obećali ste nam da ćete nam poslati informacije u vezi sa kašnjenju u plaćanjima e, i o geografskoj dimenziji toga kašljanja i da će to biti u roku dva tjedna. Očekujemo da ćete nam poslati te podatke. Sljedeći sastanak s vama organizirat ćemo što prije. Zahvaljujem vam. Hvala svima i želim vam uspješnu godinu i uspješan rad. Hvala lijepa.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 Okay, colleagues, may I ask Hvala, poštovani kolege i kolegice. Molim vas da ponovno zauzmete svoja mjesta. Please. Can we continue with the Molim vas da sada nastavimo s našim dnevnim redom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 Hvala lijepa. Molim vas da sada ponovno zauzmete svoje mjesta. Prije nastavka sa sljedećim četvrćom točkom dnevnog reda dajem riječ kolegi Vanderoju. Zahvaljujem. Prije nego što nastavimo s dnevnim redom moram reći da smo zadovoljni sa informacijama koje smo dobili od povjerenice. E, još deset članova htjela postaviti pitanje. Ja znam da su svi pripremili specifična pitanja, pa tako i ja. Mm, moramo reći da smo sada odradili prvo poluvrijeme sa povjerenicom eh, i trebamo vidjeti kako će se odraditi drugo poluvrijeme te utakmice. Eh, vjerujem da se kolege slažu sa mnom da trebamo imati mogućnost u ovoj prvoj polovici godine da odradimo taj drugi dio sastanka s njom. To će možda biti problem za članove parlamenta koji nisu uspjeli dobiti riječ, mada su tražili to. Zahvaljujem. Da, već sam rekla da ćemo odmah sutra započeti sa pripremom novog sastanka s povjerenicom. Dakle, već ovoga tjedna ćemo započeti s pripremama. Sve ovisi o obavezama našeg odbora i povjerenice. U svakom slučaju, idući mjesec ćemo imati sa povjerenicom razvijenu mišljenja o specifičnim pitanjima, ja ću svakako zadržati ovaj popis članova odbora koji nisu danas uspjeli dobiti riječ i postaviti pitanje. Svakako ćemo čuti što će povjerenica imati za reći, ćemo njezine odgovore. Zadržat ću svakako ovaj popis i e, iskoristiti ga u budućnosti. Zahvaljujem na razumijevanju, a sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. to je izvješće um, um, Europska mreža službi za zapošljavanje, pristup radnika uslugama mobilnosti i daljnja integracija tržišta rada, nacrt mišljenja. Slobodno kretanje radnika je temeljna sloboda europskih građana. To je jedan od stup unutarnjeg tržišta Europske unije. E, odbor za društvena pitanja trenutno radi na zakonodavnom izvješću na prijedlog komisije o uredbi za ojačanja mreže za zapošljavanje Europske unije. Trebamo omogućiti pristup radnika e, uslugama za zapošljavanje unutar Europske unije. Odbor Regi trenutno piše i mišljenje. Naša izvjestiteljica gospođa e, Dančila i u prosincu na našem sastanku ona je već dala svoje inicijalno mišljenje, a danas će predstaviti nacrt mišljenja. Predlažem da je e, rok za predstavljanje madmane 12. u podne, to je petak 13. E, siječnja kad ćemo onda E, o tome govoriti, a u veljači ćemo glasovati tako da odbor za zapošljavanje dobije naše mišljenje prije glasovanja u ožujku. Je li to prihvatljivo za naš odbor? Dakle, 13. siječnja, petak, u podne, to je rok za e, amandmane. Imamo više od 10 dana na raspolaganju za amandmane. Ako nema primjedbi, gospođo Dančila, imate riječ. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Moram, htjela bih zahvaliti vama i kolegama. Želim vam svima sretnu novu godinu. Svaki dan više od milijuna europskih građana koji žive u nekoj državi članici prelaze granicu kako bi radili uz nekoj susjednoj zemlji. Osim toga, više od 7 milijuna europskih građana su 2013. godine radili i živjeli u drugoj državi članici, a ne u zemlji iz koje jesu. 78% ehm, je bilo ehm, ekonomski aktivno. E, to je sve omogućila sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji. Oni mogu e, bez radne dozvole otići raditi u drugu državu e, članicu. Prema europskoj statistici broj europskih građana koji žive u drugoj državi članici od 2005. godine porastalo je za oko 60%. Nakon proširenja 2004. i 2007. godine samo tri, nešto više od 3% europske radne snage je mobilno. Međutim, zbog krize se taj postotak smanjio. Možemo zaključiti da su tokovi mobilnosti a nakon ova dva vala proširenja su doveli do povećanja e, BDP-a e, između 2014. 2004. i 2009. godine za 1%. U velikom broju regija država članica možemo primijetiti da postoji i dalje nedostatak kvalificirane radne snage. E, postoje radna mjesta koja je teško e, popuniti, iako više od 25 milijuna europskih građana je nezaposleno, od čega je 5 milijuna su mladi. Osim toga, broj slobodnih radnih mjesta stalno se povećava od druge polovine 2009. godine. Tako da e, je došlo do velikog porasta, pogotovo u području telekom, e, e, području zelenog gospodarstva, informatike, telekomunikacije i tako dalje. I to predstavlja za Europsku uniju veliku mogućnost, dakle za sve one koji traže posao. Potrebno je dati informacije o uvjetima rade života u različitim zemljama potrebno je isto tako e, dati informacije na svim službenim e, jezicima. Potrebno je dati informacije o e, ponudama radnih mjesta i onima koji traže radna mjesta. I to pogotovo za sektore gdje postoji deficit. Postoji veliki program mobilnosti za mlade. E, radi se o portalu EURES. E, svakog mjeseca 4 e, milijuna posjetitelja ga posjeti. Postoji velik broj kontakata između poslodavaca i tražitelja zaposlenja koji se uspostave. Više od 700 tisuća, 70 tisuća životopisa se tamo pojavi mjesečno. Međutim, e, predlaže se reforma e, mreže EURES. Ta reforma trebala bi dovesti do povećanja broja partnera koji mogu ponuditi službe, e, odnosno uslugu mobilnosti. Cilj je pojačati suradnju između javnih službi za zapošljavanje i privatnih. Sada Europski parlament želi da ta mreža Euro, EURES uspije evoluirati i uskladiti se s razvojem društva. No u prijedlogu Europske komisije nije jasno koji će biti odnos između pojedinih aktera, između koordinacije i suradnje unutar mreže i također ne znamo ko će, koja će biti uloga socijalnih e, partnera. Nadalje, prijedlog komisije ne spominje suradnju sa Švicarskom, Islandom, Norveškom i Lichtensteinom koji su partneri u toj mreži, koji već sudjeluju u njezinom e, radu i razmjenom informacija s drugim državama članicama. Mreža e, EURES treba se pospješiti zahvaljujući e, toj novoj uredbi no mislim da nacionalne strukture i prekogranične strukture bi trebale imati dovoljno zaposlenika i dovoljno sredstava kako bi mogli e, razviti tu novu aktivnost, uključujući i obrazovne aktivnosti. Nakon razgovora s predstavnicima različitih e, ureda EURES-a u e, različitim državama članicama, zaključili smo da postoji rizik. Naime, nova reforma može dovesti do neravnoteže u načinu na koji funkcioniraju te e, prekogranične službe, a one su dovele, su zapravo imale najviše aktivnosti koje su dovele, koje su pomogle pograničnim radnicima. postoje projekti koje je financirala komisija u tom smislu i treba već e, iskoristiti već prikupljeno iskustvo kako bismo osigurali kontinuitet postojanja e, tih aktivnosti kako bismo e, unaprijedili suradnju među partnerima u različitim drugim državama članicama kako bismo pokrenuli nove prekogranične projekte. Mislim da ova, ova reforma također javnim službama za zapošljavanje treba omogućiti e, jaču suradnju s e, obrazovnim institucijama. Prije svega e, onima koji pružaju obrazovne mogućnosti za građane starije od 40 godina kako bi oni mogli steći nove vještine i znati koristiti e, moderne nove tehnologije. I isto tako potrebno je da svi imaju pristup informacijama unutar te mreže, neovisno o tome gdje žive. Postoje europski građani koji nemaju pristup internetu i bilo bi korisno da e, ti građani dobiju informacije. Dakle, čak i oni građani koji žive u ruralnim područjima. Bolja koordinacija i suradnja između ministarstava samo bi dodatno pospješila učinkovitost te mreže. E, pravne prepreke postoje za određene radnike koje žele otići raditi u drugoj zemlji. Treba ih otkloniti. E, brojni ljudi oklijevaju e, kada trebaju odlučiti žele li otići drugdje e, raditi. I to je zbog toga što nedostaju neke važne informacije, zato što ne znaju kako će plaćati poreze, socijalno osiguranje i druge daće. Naš odbor je poseban naglasak stavio na mlade, jer oni su najskloniji mobilnosti i stoga bismo željeli da postoji e, niz mogućnosti, odnosno platformi koji bi mogli, e, odnosno mogućnosti da mladi e, odlaze ujedno i raditi i obrazovati se. I kad, kada, dakle, na kraju tog obrazovnog e, boravka mladi bi trebali imati mogućnost i dobiti određenu diplomu, svjedočbu koja bi bila e, priznata u svim državama članicama. U tom kontekstu naglasili smo činjenicu da je potrebno privući ljude e, ovim programom vaš prvi EURES posao. Europa treba sve svoje mlade i ovaj nacrt stavlja naglasak na suradnju, e, prekograničnu suradnju, te na ulogu partnerstva u okviru EURES-a e, na prekograničnoj razini. Drago mi je da su ti prioriteti ujedno u tekstu prijedloga vijeća. Samo bih htjela e, naglasiti da je potrebna definicija ovog, ove e, prekogranične e, mobilnosti. Potrebna je suradnja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se požnio uspjeh kako bi se popunila slobodna radna e, mjesta dostupna prekograničnim e, radnicima. Takva suradnja bit će korisna za cijelu europsku regiju jer e, ona podrazumijeva sudjelovanje različitih aktera na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. I reforma EURES-a s ciljem veće efikasnosti nije moguća bez e, osiguravanja dostatnih financijskih sredstava. I Europski koordinacijski ured nas uvjerava da e, će sve aktivnosti Euresa će se financirati e, na razini svih predviđenih projekata. I to je nešto što spada u posebno poglavlje programa EASY. i na taj način ćemo imati ista pravila koja će se primjenjivati za korištenje europskih sredstava za sve partnere. I htjela bih pozdraviti e, namjeru e, e, predsjednika Europskog vijeća da da veliku važnost mobilnosti koja omogućava zapošljavanje i e, kao što ste rekli, gospođo predsjedavajuća, e, kada ste govorili o kalendaru, mislim da, e, da je to i moguće da se do kraja mandata ovo usvoji. Dakle, sada čekamo stav parlamenta, dakle, nakon sastanka održanog 11.12.2014. godine. Čekam amadmane kolega i nadam se da ćemo zajedno moći e, pospješiti ovaj, ovu uredbi koja nam je svima tako potrebna. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Imamo tri izvjestitelja u sjeni. Gospodin Hetman je ovdje. Gospodin Oli Ren je također ovdje. Teri Rentke i vi ste ovdje. Komisija je ovdje, ima svoga predstavnika gospodinu Akersu iz e, opće uprave za zapošljavanje. Nije ovdje ili jest? I je, ipak je ovdje. Dakle, započet ću sa izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Hetman nije ovdje. Gospodin Hetman, izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Kao prvo htio bih se zahvaliti, i to vrlo srdačno, izvjestiteljici na ovom mišljenju vezano uz Europsku mrežu službi za zapošljavanje. Mislim da su vašu prijedlozi amandmana vrlo zanimljivi i idu u pravom smjeru. Drago mi je što ste se usredotočili na pitanje prekograničnih partnerstava zato što vidimo da e, na prekograničnoj razini imamo mnogo zaposlenika e, i broj prekograničnih zaposlenika radnika rasti, raste. Često se radi o perifernim regijama koje imaju strukturalne probleme i imaju posebice poteškoće na tržištu rada. postoji čitav niz problema sa nedostacima. Naprimjer, Lichtenstein ili Švicarska imaju manjak u tom području. Tako da je, mislim da je jako važno koncentrirati se sada na poboljšanju toga područja i na fleksibilizaciji suradnje. Također bih htio vidjeti veću ravnotežu u mišljenjima, ali mislim da je to dobra podloga za naš daljnji rad i veselim se e, suradnji sa izvjestiteljicom. Hvala. Zahvaljujem. Gospođo Renke, želite li uzeti riječ? Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem na ovom poslu koju je odradila izvjestiteljica. Mnoge su stvari već e, spomenute. Posebice to kako možemo EURES koristiti kao instrument da se europske regije ponovno povežu. Mislim da je to ključno. Raspravljali smo o našoj temi iz prosinca u mom klubu Svakako pozdravljamo posao koji je odrađen, stvarno imamo pozitivno mišljenje o podlozi, ali želim reći nekoliko stvari koje su nama važne, posebice sada u daljem procesu o kojem smo razgovarali. Što se tiče mobilnosti, vidjeli smo čitav niz studija koje su provedene. Jedna od najvećih problema vezanih uz mobilnost je pitanje jezika ali i pitanje različitih regulativa i zakona. EURES bi u budućnosti trebao biti iskorišten kao platforma na kojoj će ljudi pronaći način e, kroz e, čitav taj niz regulativa i zakona, e, način da se izvuku i da ih shvate. Tu se govore različiti jezici. Mislim da bi EURES trebao imati ulogu koordinacije svih napora kako bi sve skupa postalo razumljivije za građane. Druga točka koja je nama jako važna je to što mi sada započinjemo s novom uredbom i trebamo osigurati da proces um, praćenja ide korak po korak. Moramo imati nove pristupe koji će biti korisni. Moramo shvatiti kako će ljudima pomoći da iskoriste pravo na slobodno kretanje unutar Europske unije. Moramo postići poboljšanje nakon uvođenja ove platforme. Nadam se da ćemo u raspravi i u naknadnom procesu imati plodonosnu raspravu. Zahvaljujem na ovom prvom nacrtu i na poslu koji ste odradili. Zahvaljujem gospođo Tomašić u ime ECR-a. Zahvaljujem. U idealnom svijetu mladi ljudi bi otišli u neku drugu državu Mm, zato što žele, ne zato što moraju. Nažalost, u mnogim državama članicama neva dovoljno radnih mjesta. Mi želimo da mladi ljudi budu mobilni i da oni iskoriste mogućnosti zapošljavanja unutar Europske unije. Mi moramo osigurati da se ne koncentriramo na proces top down, nego moramo osigurati da se problemi rješavaju na lokalnoj razini tamo gdje je to moguće. Neke države članice brinu se zbog turizma, e, zbog socijalnih razloga. Mm, ljudi ne bi trebali samo tražiti naknade iz socijalnog sustava, nego ići u drugu državu zbog stvarnog traženja posla. Žao mi je, oprostite, dakle, gospodin Rajvondi htio riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Ja sam pročitao ono što je napisala izvjestiteljica, to je dobar tekst i znam da odbor za zapošljavanje želi dati novi elan čitavoj toj problematici. Ja bih htio da se mi sad usredotočimo konkretno na naše instrumente. Na primjer, programi e, suradnje Interreg. Mislim da je jedan od prioriteta ovog programa to da imamo pripremu za e, tržište rada trebamo imati i prekogranične aktivnosti i koristiti instrumente koji već postoje. Izgleda kao da sada države članice pokazuju entuzijazam vezano za ovaj program, ali nije to baš tako, jer za različite aktivnosti EURES-a mi ih moramo malo potaknuti, e, moramo od njih dobiti te prioritete koje oni žele nove generacije, mladi ljudi koji odlaze preko granice, treba će čitav niz e, olakšavajući okolnosti. Tu imamo EURES koji će biti instrument za potporu njima, ali moramo imati također procjenu onoga što čine različite države članice. Kao što je rekao kolega koji sjedi ovdje pored mene. Hvala, to je sve. Zahvaljujem. A sada gospodin Celer, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuća. Zahvaljujem koordinatoru Van Nistelroju jer nas je podsjetio da imamo čitav niz instrumenta na raspolaganju. Htio bih da izvjestiteljica nešto više kaže o prekograničnoj suradnji među državama članicama i općenito među državama, jer to je duh Europske unije to je značenje e, prekogranične suradnje. Ako govorimo o subsidijarnosti i u tom pogledu treba još mnogo učiniti. Zašto to kažem? Postoji uredba koja govori o teritorijalnoj suradnji, prekograničnoj suradnji koja bi trebala olakšati život u pojedinim regijama. Dakle, to je europski napor za teritorijalnu suradnju, ali regije imaju pravni instrument kojim omogućava da zajedno postižu rezultate i da zajedno djeluju na prekograničnom planu. Ja sam bio izvjestitelj u prethodnom sazivu u vezi s tim pitanjem i zato dobro znam da prekogranične regije bi htjele koristiti ovaj instrument, ali tu se protive nacionalne vlade zato što ne žele dati veću autonomiju tim regijama. Mi kao odbor za regionalni razvoj trebali bismo pomnije proanalizirati to unutar našeg djelovanja, uključiti taj aspekt u naš tekst. Jer ako imamo dvije pogranične regije koje mogu nešto zajedno učiniti, u korist kvalitete usluga ili reciklaže otpada ili u pogledu zdravstvenih usluga, onda je to pozitivno, ali postoje različiti pravni sustavi. Svaka država članica mora primjenjivati vlastito nacionalno zakonodavstvo. Međutim, to je prepreka u suradnji. Regije moraju autonomno odlučivati koje će pravo primjenjivati i e, na kojoj će bazi graditi zajednički cilj. Tamo gdje je to bilo moguće, mi smo to pocrtali, moramo to i u budućnosti raditi. Čak i kad se govori o prekograničnoj mobilnosti, mi moramo olakšati život radnicima, to moramo svakako napisati jer je to bitno. To ću svakako napisati i u svom prijedlogu amandmana. Hvala lijepa, dajem riječ gospodinu Polčaku, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuća. Hvala lijepa. jako se slažem s onime što je rekao kolega Celer. Radi se o napetosti koje postoji između pokrajina i središnje države, odnosno glavnog grada. Ovdje imamo predstavnika komisije i htio bih iskoristiti ovu prigodu kako bih mu postavio pitanje u vezi s općenitim ustrojem Euresa e, Kolegica je dala vrlo kvalitetno mišljenje i istepno mišljenje, ali želim znati što misli komisija koji je opći domet Euresa. Eures bi trebao pokrivati 30 do 40% radnih mjesta e, koji su još slobodni, a cilj reforme, ako sam dobro shvatio, jest to da se poveća sudjelovanje EURES-a što se tiče slobodnih radnih mjesta, ali ja još nisam vidio nikakve konkretne podatke. Dakle, tražim od komisije da nam kaže koji je postotak koji treba pokrivati EURES što se tiče mobilnosti. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Thank you, uh, Madam President. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem. Ja e, sam se htjela dotaknuti jednog pitanja koji se tiče ovog e, izvrsnog izvješća. Kolegica je naime dala čitav niz prijedloga za amandmane i struktura dokumenta je vrlo kvalitetna. Vi vjerojatno znate da nakon referenduma u Švicarskoj o mobilnosti radnika, trenutno je situacija u Švicarskoj drugačija u odnosu na druge države. U amandmanima ili u nekom drugom mjestu u sklopu toga dokumenta mi bismo možda trebali napisati to da je potrebna reorganizacija usluge sa Švicarskom koja traži sporazum o mobilnosti radnika. Dakle, mi moramo tražiti e, veće zalaganje u tom pogledu. Zato što se radi o važnom pitanju za prekogranične radnike i općenito za, to je bitno za mobilnost radnika. Dakle, smatram da bi ta tema trebala biti obrađena nešto specifičnije. Trebamo malo bolje porazmisliti o prijedlogu još jednog amandmana. I još nešto. Također želim reći da postoji problem potencijalnog sukoba između država članica i pokrajina. To je svakako tema na koju trebamo upozoravati. Radi se zapravo o regionalnoj nadležnosti jer većina radnika putuje unutar ograničenog područja, na primjer prekogranični radnik e, u užem smislu te riječi ima ograničen prostor unutar kojeg se kreće neki putuju, putuju do nešto daljnjih e, destinacija, ali to sad nije toliko važno. Trebamo podcrtati važnost toga da pokrajine imaju mogućnost organiziranja prekograničnih usluga za zapošljavanje na temelju pravila o prekograničnoj suradnji. Mislim da je to jako bitno. Hvala. Thank you. Um, is there Hvala. Želi li se još netko javiti za riječ? Nema. Hvala. Gospođo Denčila, želite li vi odgovoriti na neka od ovih pitanja? Odgovoriti na komentare? Htjela bih nešto reći o Švicarskoj. Nakon e, razgovora s e, komisijom e, bit će uspostavljen novi ugovor prema modelu s Norveškom. Gotovo dvije tisuće radnika iz Njemačke i Francuske prelaze švicarsku granicu da bi tamo radili. Tako da Toliko o tom ugovoru. Nadamo se da će biti potpisan što je prije moguće i nadamo se da će i predstavnik komisije nam nešto više reći o tom aspektu. U svakom slučaju hvala na svim primjedbama, hvala na svim komentarima. Nadamo se da će se one pretočiti u vaše amandmane e, i nadamo se da će stav Europskog parlamenta odgovarati očekivanjima građana Europe. Hvala samo bih vas htjela podstaviti, podsjetiti da je petak 31. E, rok za podnošenje amandmana na ovaj prijedlog, tako da ako to napravimo do 30. siječnja moći ćemo glasovati o našem mišljenju e, na našem sastanku u veljači. Nećemo baš imati puno vremena za usvajanje dokumenta. Hvala vam puno. Sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je sastanak koordinatora koji će se održati e, iza zatvorenih vrata, znači bez prisutnosti javnosti. E, pozivam koordinatore da ostanu u dvorani.